Bueno, si les parece, continuamos. E, poštovane kolegice i kolege, predlažem e, da krenemo s radom. Sada nastavljamo sa pravim sastankom našeg odbora i sa onim točkama kako su navedene u našem dnevnom redu. E, kao prvo, prva točka usvajanja dnevnog reda. Slažete li se svi s dnevnim redom? Dnevni red je usvojen. Druga točka, odobrenje zapisnika sa sjednica održanih 10. i 11. listopada. Imate materijale na raspolaganju. Ako imate pitanja i primjedbi, molimo da ih iznesete. Ako ne, smatramo da su zapisnici usvojeni. Što se tiče priopćenja, Željela bih reći da smo na sastanku koordinatora postigli dogovor što se tiče godišnjeg programa za istraživanje za 2017. u pogledu studijskih putovanja, briefinga i radionica. To je dakle usvojeno. Što se tiče daljnjih točaka dnevnog reda, već smo imali četvrtu točku posjet gospođe Mare Marinaki i to znači da sada prelazimo na petu točku dnevnog reda. Preporuka vijeću o Komisiji za status žena tu su, su izvjestiteljice Konstans Lagrip i Marija Arena, e, tako da bih e, sada dala riječ kolegici Areni, budući da nas je gospođa Lagrip izvijestila da neće doći danas. E, izvolite. Hvala lijepa. E, pratila sam ovu raspravu s Marom i moram priznati da mi je bilo jako drago čuti izlaganje predstavnice Europske službe za vanjsko djelovanje, ali ne radi se zapravo samo o tome u kontekstu preporuka koje imamo ovdje u sklopu ovog izvješća. E, želim prvenstveno e, čestitati na postignutim rezultatima te na budućem nastojanju tijekom tjedana koji su pred nama kako bi Europska unija što bolje iskazala svoje stajalište tijekom 61. plenarnog zasjedanja Komisije o statusu žena. Mislim da je to sjajna prilika da se podsjetimo nekoliko prioriteta koje mi ovdje na razini Europskog parlamenta i podržavamo, a vrte se oko pet glavnih tema. Imamo temu koja je više općenite e, naravi, to je jednakost između muškaraca i žena, žena, o tome smo govorili i danas. Iako je to načelo jednakosti zapravo sastavnim dijelom ugovora, međunarodnih konvencija, međunarodne pravne stečevine, nažalost znamo da čak i u Europi provedba tog načela jednakosti nije uvijek činjenično stanje i važno je da se podsjetimo i mi ovdje u Europi na to, ali isto tako da to spomenemo i na međunarodnoj sceni u okviru foruma kakav su Ujedinjeni narodi. Dakle, unutar tog općeg pristupa zapravo se traži od vijeća da nastavi sa provedbom e, programa akcijskog plana zapravo nastavno na pekinšku platformu vezano uz jednakost žena, borbu protiv nasilja nad ženama, e, jednakog pristupa na zdravstvenu zaštitu, e, spolna prava i tako dalje. Općenito govoreći radi se o pristupu na koji želimo podsjetiti. Druga stvar je, i to smo spomenuli, poboljšanje autonomnog ekonomskog statusa žena žena i rješavanje svih prepreka koje postoje na tržištu rada. Tu bih željela podsjetiti na ono što smo već rekli. To je pitanje razlike u plaći za isti rad, ali isto tako i u e, pitanje razlike u mirovini do koje naravno posljedično dolazi. Zatim priznavanje i vrednovanje rada žena kako u kućanstvu, tako i na profesionalnom planu izvan kuće. E, isto tako davanje pristupa ženama vezano uz e, porodiljni dopust, e, općenito godišnji odmor i tako dalje te e, aktivno sudjelovanje žene u svim e, procesima donošenja odluka. Mislim da je vrlo zanimljivo ono što je Julie upravo rekla vezano uz e, političko nasilje. To je pitanje koje posebice treba istaknuti, kojem posebice trebamo obratiti pozornost, ne samo zato što smo i mi političarke i političari, već isto zato što se radi zapravo o jednom prostoru u kojem možemo dati više težine onima koji imaju progresivna stajališta što vezano uz prava žena. Zatim tema e, pomoći najpotrebitim ženama, posebice ženama koje žive i rade u ruralnim područjima, također ženama koje žive u autohtonim zajednicama. Radi se o vrlo ranjivoj skupini ljudskih bića trenutačno. Promicanje odredbi Ujedinjenih naroda vezano uz prava e, osoba s invaliditetom, a isto tako općenito zaštita takvih žena kao i žena koje su izbjeglice ili prognanici. To je situacija koju zapravo vidimo sada u Europi, ali to je zapravo sam vrh ledenog brijega zato što te žene koje dolaze u Europu su samo jedan mali dio svih onih žena koje su izbjeglice i prognanici na cijelome kontinentu, a i izvan njega. I posljednja tema jest nešto što bi trebalo nama, e, članovima Europskog parlamenta, zastupnicima zapravo, omogućiti da sudjelujemo na razini Ujedinjenih naroda u donošenju dokumenata i odredbi. E, drago mi je što to spomenuto i tijekom uvodnog izlaganja, dakle važno je ponovno potvrditi e, ulogu Europskog parlamenta kao legitimnog izabranog predstavnika europskih naroda. Meni se čini da je vrlo važno staviti naglasak na ovu zajedničku suradnju kako bi se na međunarodnoj sceni e, u okviru Ujedinjenih naroda obranila naša stajališta i kako bismo bili politički dosljedni i kako bismo ih mogli, kako bismo te politički dosljedne ideje mogli obraniti na razinu Ujedinjenih naroda. Evo, gospođo predsjedateljice, to je ono što ovo izvješće sadrži. Mislim da je predviđeno da se malo produži razdoblje u kojem je moguće nepodnošenje amandmana. Konstons i ja ćemo itekako pozorno pratiti amandmane koje će možda članovi i članice ovoga odbora podnijeti. Hvala. Eh, Hvala lijepa, Kao što ste dobro rekli, došlo je do promjene što se tiče zadnjeg roka za podnošenje amandmana. E, sada je to 11. siječnja u podne. E, tako da imate malo više vremena na raspolaganju za podnošenje amandmana. A sada otvaram raspravu. Izvolite. Hvala lijepa. E, sasvim kratko želim zahvaliti objema suizvjestiteljicama na podnošenju ovog izvješća koje je sveobuhvatno. Nadovezala bih se i na pitanje nasilja nad ženama koje se bave politikom. E, međutim, e, nismo ovdje spominjali nasilje nad ženama na internetu e, putem društvenih mreža iako je riječ o virtualnom izvoru, to ne znači da je riječ e, o manje teškom nasilju i zato smatram da je to važno pitanje o kojem mi trebamo govoriti jer ako mi to ne učinimo, nema nikog drugog tko bi to mogao učiniti. Hvala lijepa, gospođo Hanivel. E, gospođo Vasara, izvolite. Hvala lijepa. E, ja u potpunosti podržavam e, ovu sugestiju koja je iznimno važna i dolazi u pravi trenutak. E, riječ je o nečemu što nije prolazna pojava, nego je nešto što će i dalje biti prisutno i zato tu moramo nešto poduzeti. Hvala. Mikrofon. Da, koliko vidim e, i ostali imaju glavom e, i slažu se sa ovom e, sugestijom. Riječ je o nečemu što vi svi možemo podržati i zato možemo unijeti odgovarajući amandman. Ima li još nekih komentara ili primjedbi ne? Kao što sam rekla, zadnji rok za podnošenje amandmana je 11. siječnja. E, sastanak ćemo imati krajem e, siječnja 25. a ova tema bit će na dnevnom redu u veljači na plenarnoj sjednici. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radni uvjeti i nesigurna radna mjesta. E, izvjestiteljica za ovu točku izvjestitelj je Joao Pimenta Lopez. Izvolite. Hvala lijepa. E, svima na samom početku želim svako dobro u novoj godini. Nadam se da ste uživali u božićnom odmoru, u krugu obitelji, da ste se vratili odmorni. E, takav odmor svima nam je trebao. E, neću duljiti što se tiče ovog dokumenta. Naravno, jako je teško s obzirom na e, ograničenu količinu e, slovnih mjesta e, iznijeti puno toga jer smo se trebali ograničiti samo na najvažnije teme. U sklopu rasprave možemo uključiti i neka druga pitanja. Mi smo željeli težište staviti na nekoliko ključnih ideja. To je zapravo polazište od kojeg krećemo što se tiče ovog pitanja, jer kao prvo želimo se boriti protiv e, nejednakosti i isto tako moramo se boriti protiv e, siromaštva, jer na taj način možemo prevladati diskriminaciju i nejednakost, jer E, žene posebno trpe zbog e, posljedica nejednakosti kada su izložene nesigurnosti na radnom mjestu. I upravo zato trebamo raditi na e, osiguranju zaštite žena koje odlaze na porodiljni dopust jer i to je područje u kojem se moramo boriti protiv nejednakosti. E, nije jednostavno e, sve ideje e, sažeti u sklopu jednog ovako kratkog teksta jer postoje raznorazni oblici diskriminacije, a moglo bi se jako dugo govoriti o različitim metodama koje se mogu primjenjivati u borbi protiv diskriminacije. Ovdje smo razgovarali o izvještaju Constance Le Grip što se tiče razlika u razini mirovinskih primanja, a e, postoje i razlike koje nastaju zbog utjecaja loših i nesigurnih uvjeta rada i e, radnih mjesta s obzirom na e, mirovinska primanja i druga prava. To je povezano i sa javnim politikama i mjerama štednje koje su dovele do e, smanjenja zaštite žena koje primjerice odlaze na porodiljni dopust. E, sigurno e, postoje jako puno ideja koje ovdje nisu navedene. E, u ovom trenutku riječ je samo o nacrtu mišljenja, riječ je o polazištu, o samim osnovama za daljnji rad, a bit ćemo naravno zahvalni na svakom doprinosu svih članova ovog odbora jer želimo naravno doraditi i usavršiti ovo mišljenje. To mora biti vrlo kratak tekst, ali unatoč tome nadam se da će to biti vrlo kvalitetan tekst koji će sadržavati e, sve ključne e, teme. I zato ćemo biti zahvalni na svakom e, kvalitetnom doprinosu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Javlja li se netko za riječ? Gospođa Radi se zapravo o temi o kojoj se glasuje kolegica je u odboru u kojem se trenutačno glasuje o jednoj drugoj temi, tako da nažalost ne može biti ovdje, ali će do utorka poslati svoje mišljenje. Hvala. Gospođa Zaborska, izvolite. Hvala vam lijepa. E, na samom početku e, želim svima sretnu novu godinu. Svako dobro. E, podržavam nastojanja izvjestitelja što se tiče ovog izvještaja i nastojanja da se poboljšaju radni uvjeti za žene na tržištu rada. Tu je posebno važna ova kontinuirana razlika u plaći između muškaraca i žena koji obavljaju isti posao. I to je nešto na čemu trebamo dalje raditi. Osim toga, moramo voditi računa i o jako velikom broju žena koje rade temeljem e, ugovora o radu koji im ne osigurava dovoljnu zaštitu Nedopustivo je da odlazak na porodiljni dopust bude nešto što dovodi do diskriminacije. Postoji jako puno poslodavaca e, koji daju prednost nestandardnim e, ugovorima o zapošljavanju jer je iznimno važno e, stvoriti okolnosti u kojima postoji mogućnost za uspostavu ravnoteže između poslovnog i privatnog života. mnoge žene smatraju da e, ako imaju nestandardne ugovore da imaju veću razinu fleksibilnosti. E, takva fleksibilnost treba se e, kažnjavati i ispričavati jedino ako ide na štetu žena. Zahtjev za boljom raspodjelom bogatstva, kako je to navedeno, E, po mom mišljenju izlazi iz okvira ovog mišljenja, isto tako izlazi iz e, okvira nadležnosti odbora za proračun Europske unije. Na samom kraju ovog stajališta izvjestitelj traži da države članice donesu nove e, propise na području majčinstva, porodiljnog dopusta i predlaže izradu nove direktive na ovom području. Tu moram reći da moj klub, klub Pučana, nije sklon ideji e, da poduzima mjere prije nego što komisija podnese svoj e, zakonodavni prijedlog ove godine. A osim toga ja osobno imam određene rezerve u odnosu na ovakav prijedlog izvjestitelja. E, smatram da bi bilo jako štetno ako bi parlament i dalje e, primjenjivao ovakav običaj da uvijek iznova se izravno obraća državama članicama i traži nove e, zakone i propise. E, naše nadležnosti su potpuno jasne i trebamo se ograničiti na to. A što se tiče propisa o porodilnom dopustu, želim istaknuti da je pitanje trajanja porodilnog dopusta prije pitanje koje se tiče zdravlja žene i djeteta, a kao drugo, to je pitanje socijalne politike, jer porodiljni dopust e, i očinski dopust, e, ako je to nešto što se kombinira u jednom paketu, e, to može dovesti upravo do situacije u kojoj to neće biti prihvatljivo za države članice. Trebamo izmijeniti svoj pristup, jer ako to ne učinimo, bit ćemo suodgovorni za situaciju u kojoj se nalaze žene i položaj koji će biti sličan onome od prije 20-30 godina kada govorimo o porodiljnom dopustu i drugim pravima žena. Na koncu zahvaljujem izvjestitelju na pripremi ovog mišljenja. Naravno, ja sam spremna podnijeti svoje amandmane i na taj način dati doprinos doradi ovog mišljenja. Hvala. Hvala lijepa gospođa Kuneva. Hvala lijepa. E, kao prvo zahvaljujem e, kolegi Joao Pimente Lopezu na pripremi ovog mišljenja. osim toga, zahvaljujem e, i gospodinu Silikiotisu koji E, zastupa odbor za zapošljavanje kao nadležni odbor. E, nekoliko komentara. E, I sama sam vidjela do čega mogu dovesti nesigurni uvjeti rada, nesigurna radna mjesta. A ljudi koji se nađu u toj situaciji i posebice E, žene e, prvi su koji trpe posljedice e, takvih okolnosti. Na njima je najveći teret. To je posebice slučaj u području, područjima kao što su skrb, njega, čišćenje. Tu postoje razni problemi s kojima su suočene žene, a koji proizlaze iz e, zakonodavnog okvira koje ne jamči odgovarajuću zaštitu. Ono što možemo vidjeti na dijelu je sam neuspjeh e, sustava fleksigurnosti koji je trebao donijeti razno razne koristi, ali se to nije dogodilo. E, došlo je do veće razine fleksibilnosti, ali nipošto do sigurnosti i urušila su se jamstva koja su postojala, a to se svakako odnosi na situaciju u mojoj zemlji, u Grčkoj, gdje praktički postoji sve veća vojska, jeftine radne snage i ljudi koji ne mogu podnositi legitimne zahtjeve za poboljšanjem situacije jer se boje da bi mogli izgubiti i to radno mjesto bez obzira na to koliko je loše. Međutim, ipak trebamo biti optimistični jer smo u protekle dvije i godine tijekom prve polovice mandata ovog parlamenta uspjeli ostvariti određeni napredak eh, u određenim segmentima, eh, primjerice u sklopu platforme za neprijavljeni rad i eh, što se tiče nekih drugih aspekata zapošljavanja. E, što smatram da može biti jako važan e, segment u ovom području. E, postoje određena kretanja koje dovode do urušavanja vrijednosti na kojima počiva Europska unija. Došao je trenutak da nešto poduzmemo kako bismo spriječili taj trend. Zahvaljujem. Gospođa Mudi, izvolite. Uh, Hvala. Želim također zahvaliti izvjestitelju na određenom poslu i na naglasku na određene teme. Mislim da zapravo mnogo imamo za dodati u ovome području posebice kada se radi o direktivi o porodinom dopustu, ali vezano iz ostale teme. Mislim da se radi o pitanju koje je od ključne važnosti za nas E, mi radimo ovdje u Europskoj uniji kao predstavnici e, ljudi i moramo se pobrinuti da osiguramo zaštitu e, onih koji zapravo trpe najnegativnije posljedice određene prakse koja se širi Europskom unijom. Također postoje dodatna područja poput na primjer mirovina kao i nekih drugih područja vezana uz nesigurnost radnog mjesta u Ujedinjenoj kraljevini se u posebici suočavamo sa ugovorima o radu s nultim brojem radnih sati što je zapravo vrlo vrlo teško uzeti u obzir prilikom na primjer izračuna socijalnih prava i slično. Dakle, postoji čitav niz stvari koje se još mogu dodati tijekom radnog procesa. Hvala lijepa. Gospođa Jalesen da ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Ja bih željela zahvaliti izvjestitelju. Te izraziti određene dvojbe koje su se pojavile, a koje nisu povezane samo sa formulacijom teksta, već su i suštinske vezane su uz načela o kojima tekst govori. Naime, u španjolskoj verziji teksta govori se o porodinom dopustu kao obliku diskriminacije. Ne znam je li to baš pravi način da se ovo izrazi. Naravno, postoje određene razlike. Žene su te koje e, više trpe diskriminaciju na tržištu rada, e, one se češće nalaze u nesigurnim radnim odnosima, ali želimo da bude sasvim jasno možda se radi samo o prijevodu, ali želimo da bude sasvim jasno koje je naše stajalište o tim temama. Vodili smo duge rasprave o tome, možda se jednostavno radi o jezičnom problemu. Postoji također i čitav niz pitanja koja možda možemo riješiti kroz amandmane. E, posebice recimo u onom dijelu gdje se govori o nesigurnosti radnih mjesta e, u e, okviru na primjer kućanskih poslova koje žene obavljaju to je ponekad teško zapravo formulirati stvari na pravi način ali postoji dobra praksa koja se možda može proširiti dakle mislim da bismo trebali ne samo izdvojiti probleme kao što je to jako dobro učinio izvjestitelj već isto tako da možemo predložiti dobre prakse s tržišta rada te zatražiti od komisije da ako postoje određene prakse koje već postoje da se vidi koje su te i na koji način se zapravo može uzeti u obzir posao koji obavljaju e, oni koji se bave kućanskim poslovima. U Španjolskoj i u Belgiji je donesen zakon koji uzima u obzir i takvu vrstu e, rada, međutim e, kasnije su zapravo stranke koje su u klubu pučana kada su preuzele vlast mijenjale ta zakonodavstva. Međutim, moramo uzeti u obzir da je to također nešto što dovodi do nesigurnog rada. Postoji čitav niz prijedloga koji bi mogli biti korisni izvjestitelju. Hvala. Gospođa Wall je tražila riječ. Hvala lijepa. Mislim da zapravo ovdje postoji određeno preklapanje s onime čime se ja bavim. Ja sam bila zadužena za mišljenje FEMA vezano uz E, vezano uz ostvarivanje ciljeva borbe protiv siromaštva, a u kontekstu e, rasta troškova života. E, dokazi jasno ukazuju na to da su žene te koje zapravo na svojim leđima snose najveći teret negativnih posljedica mjera štednje. One plaćaju vrlo visoku cijenu neovisno o tome radile ili ne odnosno bile zaposlene ili ne. Ja bih zaista željela da se neke od tema koje se ovdje spominju promotre u kontekstu tog mišljenja. Mislim da bi to bilo vrlo korisno. Mislim da se moramo usredotočiti na to da žene primjerice moraju donijeti neke odluke koje su potpuno neprihvatljive. Primjerice moraju donijeti odluku hoće li e, dati novac za grijanje i hoće li im biti toplo ili će dati novac za hranu pa da ne budu gladne. Također, e, postoji čitav niz pitanja koja se tiču žena i e, njihovog duhovnog zdravlja. E, u kakvom su stanju ljudi kada ne dobivaju istu plaću, kada se brinu hoće li mirovina išta vrijediti. Sve je to nešto što doprinosi pogoršanju duhovnog zdravlja i utječe na duhovnu dobrobit. Kao žene, aktivistice, e, imali smo priliku to dosta reći i to je tjesno vezano s onime na čemu vi sada radite. Hvala lijepa. Gospođa Rajtka ima riječ. Hvala. Ja bih željela zahvaliti izvjestitelju na izvješću. E, možda na samome početku jedan općeniti komentar. Imam osjećaj da zbog problema sa sve većom razinom nezaposlenosti u Europskoj uniji, ovo pitanje nesigurnih e, radnih mjesta jednostavno palo u drugi plan. Mislim da je nezaposlenost jako, jako veliko i važno pitanje trenutačno, ali moramo imati na umu da nije dovoljno da ljudi se samo zaposle i rade bilo gdje. E, ja dolazim iz Njemačke i cijela ova rasprava o nesigurnim radnim mjestima zapravo nije niti održana. I upravo zato mislim da je vrlo važno da se ta rasprava održi jer da e, žene e, su e, upravo prisutne u velikom broju upravo na takvim radnim mjestima i radi se o vrlo specifičnim oblicima zaposlenja. Spomenut je čitav niz stvari koje mi se čine dobrima. Željela bih samo izdvojiti dvije stvari vezano s kojih ćemo podnijeti amandmane. Prvo, javne službe i usluge u javnom prostoru. Dakle, treba omogućiti bolji pristup dječjoj skrbi E, ovo što ste odradili predstavlja e, dobar, temelj, ali mislim također treba uzeti u obzir situaciju da čak i u javnom sektoru postoje žene koje rade na nesigurnim radnim mjestima. Primjerice, veliki je broj žena E, zaposlen upravo u onim službama koje pružaju e, skrb za djecu i treba se pobrinuti da su te žene adekvatno plaćene i da se same ne nalaze u nesigurnoj situaciji jer ako pogledate primjerice situaciju u velikom broju država članica E, koliko plaćate jednog električara, a koliko odgojiteljicu u nekoj e, e, ustanovi koja skrbi za dijete, mislim da su stvari vrlo jasne i mislim da je vrlo jasno koliko je važna uloga ljudi koji rade u području skrbi za djecu. Druga stvar tiče se socijalne skrbi, zapravo trebamo imati socijalnu skrb koja omogućuje da ljudi ne budu siromašni, raspravlja se o različitim opcijama i različitim shemama, ali mislim da u izvješću trebamo više staviti naglasak na činjenicu da nesigurna radna mjesta zapravo predstavljaju glavni razlog e, u razlici u plaći između muškaraca i žena što kasnije dovodi do razlici u isplaćene mirovine, a to onda dovodi i do siromaštva u e, kasnijoj životnoj dobi. E, mislim da se radi o važnoj temi koju ovdje treba spomenuti. I druga stvar jest da je u mnogim državama članicama, isto tako i u Njemačkoj, sustav socijalne skrbi sustav koji e, ne e, percipira žene kao e, zaposlene na puno radno vrijeme e, žene koje samostalno zarađuju, već ih se još uvijek gleda kao nekakav dodatak komplementarne osobe muškarcima koje samo djelomično pridonose kućnom proračunu. A mislim da to treba mijenjati posebice ako se žene nalaze e, u nesigurnim e, uvjetima zbog toga što imaju nesigurno radno mjesto. Hvala vam lijepa i veselim se raspravi o tome. Hvala lijepa. A sada zaključno e, dajem riječ našem izvjestitelju gospodinu e, Pimentu Lopesu. Hvala lijepa, vrlo kratko. Neću odgovarati pojedinačno na sva postavljena pitanja. E, čekam vaše amandmane naravno. A nakon toga nastavljam dalje s radom. Postojala su određena ograničenja vezano uz pripremu ovog prvog izvješća. Činjenica je da postoji niz tema, niz pitanja koja nismo mogli uključiti u izvješće. I naravno postoje aspekti koji jednostavno nisu uključeni s ideološkog aspekta. Među ostalim zato što postoji razmimo ilaženje u stavovima. Nemojmo zaboraviti da zapravo postoje i određene klasne razlike koje dovode do nejednakosti, a isto tako da postoje i nejednakosti među samim ženama, ne samo između muškaraca i žena, e, koje proizlaze upravo iz tih klasnih razlika. E, postoje e, i niz tema koje su zapravo vezane uz ideološke aspekte i mislim da ih možda nećemo uspjeti riješiti. Ne znam hoćemo li se uspjeti dogovoriti oko formulacije tih pitanja. No, vrijednosti koje svi branimo su jednake, pa se nadam da ćemo se uspjeti složiti. U velikoj većini situacija mislim da ćemo moći formulirati tekst koji više manje udovoljava potrebama koje smo ovdje čuli da ste ih iskazali. Hvala lijepo gospodine e, Pimenta Lopez. 12. siječnja u 15 sati je rok za podnošenje amandmana, a glasovanje će biti 6. veljače u ovom odboru, 25. E, travnja u odboru EMPOL, a onda će u lipnju e, predmet biti na dnevnom redu plenarne sjednice. A sada prelazimo na sljedeću temu, to su fondove EU za jednakost spolova. Dajem riječ Claire Moody. Hvala lijepa. Hvala i kolegama koji su podnijeli amandmane na ovo izvješće. Imali smo 235 amandmana i radimo na kompromisnim amandmanima koji će biti danas tijekom dana poslani svima. Sastanak izvjestitelja u Sijeni održat će se kasnije ovaj tjedan. E, naziv izvješća je fondovi EU-a e za jednakost spolova. Dakle, moramo još poraditi na terminologiji zato što neki nisu bili zadovoljni, ali čini se dakle adekvatnim da nastavimo kroz izvješće koristiti istu terminologiju koja se nalazi u samom naslovu izvješća. E, konstruktivno radimo s kolegama na tome da se postignu kompromisi oko što većeg broja amandmana a to će kolege i vidjeti kada pošaljemo kompromisne amandmane danas e, tijekom dana. E, dobro smo počeli i kao što sam rekla veselim se suradnji sa izvjestiteljima u sjeni e, na maksimalizaciji suradnje između različitih klubova i nadam se da ćemo postići najbolji mogući konsenzus vezano uz ovo izvješće. Hvala. Eh, eh, Hvala lijepa, gospođo Moody. E, želi li se još tko javiti za riječ? Gospođa Zaborska. E, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Drage kolegice i kolege, e, željela bih prenijeti isprike kolegice Marbele Angera, koja je trenutno na porodiljnom dopustu i upravo zato nije mogla doći na ovaj sastanak. Ona zahvaljuje izvjestiteljici na uloženom trudu i nada se konstruktivnoj suradnji. Tijekom eh, sastanka sa izvjestiteljima u Sjeni te se nada da ćemo ostvariti dobre rezultate što se tiče ovog područja. Podržat ćemo one amandmane čiji je cilj osigurati provedbu procjene učinka kako bismo imali potpuno točnu predođbu o fondovima koji se koriste, a isto tako onima e, koji nisu učinkoviti te predstavljaju neučinkovito trošenje sredstava poreznih obveznika. E, postoje ovdje određene ideje koje su kvalitetne, a isto tako i neke druge koje ne možemo podržati. Zadovoljni smo sa većinom amandmana, s iznimkom nekih. Postoje oni e, koji smatraju da procjena učinka dovodi do zaključka da je veći negativan učinak na žene nego na muškarce, niti jedna od studija to ne potvrđuje. E, mi općenito ne podržavamo one amandmane koji imaju za cilj ugradnju rodno osvještenih politika u svaku proračunsku kategoriju. Smatramo da to predstavlja utopiju i nije izvedivo, a isto tako težava provedbu određenih mjera. Postoje teme na koje to ne može imati neki utjecaj, recimo ribolovne mogućnosti ili E, neki drugi primjer bi se isto tako ovdje mogli spomenuti što se tiče nemogućnosti ugradnje tog rodno osvištenog aspekta u sve politike. Osim toga, e, što se tiče uključivanja vanjskih stručnjaka u sve aspekte izrade proračuna. E, sigurna sam da naše kolege iz odbora za proračun neće biti zadovoljni e, takvim prijedlogom. Mi ovdje imamo zastupljene e, kolege iz raznih institucija i ono što je bitno je na odgovarajući način osigurati transparentnost. I na posljedku, Istaknula bih e, da je svime nama stalo do prava žena, ali ne možemo tvrditi da prirodne katastrofe imaju veći negativni utjecaj na žene nego na muškarce. Mislim da tu idemo predaleko. Bilo bi dobro ako bi e, kolege iznijeli bolju argumentaciju što se tiče ovakvih izjava. E, tu mislim na kolege iz Kluba Zelenih. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa gospođo Zaborska, a sada gospođa Trotinski ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, gospođo izvjestiteljice, uvaženi kolege. Želim govoriti o amandmanima e, koji uglavnom govore o vrijednostima koje smo si zacrtali e, u našem odboru i ovom parlamentu i koje želimo braniti. E, upravo smo čuli da se govorilo o riječi žonr gdje se koristi dakle pojam rod. U engleskom se govori o riječi sex, što je spol, što znači apsolutno e, drugačiju stvar i upravo zato mislim da moramo uzeti u obzir da postoji razlika u definiciji spola i u definiciji roda. Govorimo o jednakosti žena i mislim da apsolutno terminologija koja je vezana uz spolno ponašanje ne bi smjela biti uključena u takvu vrstu teksta jer govorimo zapravo o ravnopravnosti. Što se tiče pitanja jednakosti muškaraca i žena, mislim da moramo paziti da to ne bude paravan za migracijsku politiku koja je zapravo jedna vrsta samoubojstva koju vi vodite. Što se pak tiče e, prakse nasilja, kod nas i što se tiče pomoći migrantima, mislim da zapravo e, ne smijemo ignorirati njihov status, ali s druge strane treba im e, pomoći u e, rješavanju tih problema u njihovim vlastitim zemljama. Govorimo o amandmanima 147, 157 i 201. Oprostite, 87, 187, 197 i 201. Važno je da e, se pronađu konkretna rješenja. U tom smislu meni se borba za jednakost e, spolova čini prevažnom i mislim da ne smijemo skretati s tog puta i baviti se nevažnim temama. Novac e, treba biti iz europskih fondova u službi naših građana i mislim da ne smijemo financirati programe koji za sobom povlače preveliki broj ideoloških pitanja. E, la signora Honeyball tiene la palabra. izvolite, imate riječ. Hvala. Evo, ja bih se samo vratila malo na ovu definiciju rodnog koja je korištena evo, već čitav niz godina u ovom odboru i često se vraćava rasprava. Naime, lingvistički gledano postoji različita uporaba u, na engleskom jeziku jer postoji distinkcija između spola i roda. I to se ne može bilo kako mijenjati jedno drugo. E, I, no, ne mislim da je identična situacija i u drugim jezicima i to je dosta problematična tema kada imamo posla s ovakvim izvješćima e, od strane angoflonog e, izvjestitelja. Uvijek je Uvijek se postoji konvencija da se izvješće radi na maternjem jeziku izvjestitelja. Ja doista se zalažem za to da zadržim ovaj naslov, da ga se zadrži na engleskom jeziku i bilo bi dobro da se stvar razjasni jer ovo je besmislena rasprava u biti jer ovo je lingvističko pitanje, ništa drugo. Hvala, gospođo Gospođo Renke, izvolite. Hvala, predsjedateljice. Iskreno govoreći, ja nisam izvjestitelj se sjeni ovdje, ali Gospođa Zaborska je spomenula moj klub zastupnika i amandmane koje smo uložili, tako da bih eh, nakratko htjela odgovoriti i s velikim zadovoljstvom je mogu eh, dodatne stvari objasniti po ovom pitanju. Naime, rodno je postala jedna zasebna kategorija u analizama i možda postoji e, krivo tumačenje koje ne vidimo, jer kad se osvrnemo različite kategorije koje se koriste kako bi se protum, e, razumjela stvarnost u kojoj živimo, rodna jednakost je zasebna tema koja se koristi često koja se često koristi i ono što mi želimo u našem amandmanu jeste razjasniti to i reći zar ne bi trebala biti jednaka distribucija fondova, osobito kada se govori o europskim fondovima, na primjer. I željela bi komentirati ovo što ste vi rekli. U ribarstvenoj politici Europske unije često se sredstva daju ribarima i ribarkama. zašto? Trebamo vidjeti kako to različito drugačije utječe na muškarce i žene u E, zajednicama koje ovise veliko o ribarstvu, kada vidimo kako to utječe na muškarce i žene u područjima koje su žrtve e, potresa ili poplava, zatim e, u situaciji, na primjer, kada ljudi izgube svoj smještaj, svoj stan ili kuću u slučaju potresa, žene trpe veće veću štetu jer moraju se skrbiti o starijima Zatim postoje jako dobre studije koje vam, na koje vam mogu ukazati ukoliko e, to želite po ovom pitanju i konačno možda se ovdje radi o ideološkoj raspravi koja će, koju treba voditi. Ja doista vjerujem da ukoliko želimo da stvarnost postane ono što je napisano ne samo u temeljnim ugovorima, već i u drugim zakonodavnim tekstovima. Dakle, i ako želimo da se borimo za jednakost između muškaraca i žena, onda moramo koristiti tu, kategoriju rodnog, jer to je doista važan i moćan pojam koji nam omogućuje da bolje tumačimo, tumačimo stvari i da promijenimo stvarnost ka boljem i da e, usmjerimo naše politike u smjeru stvaranja boljeg društva. I konačno, možda neki nisu pročitali najrecentnije studije, ja sam doista otvoren glede toga da podijelim informacije s njima o tome što znači rod i rodno. E, mislim da bi vođene su jako e, zanimljive rasprave o tome i mislim da bismo i u ovom parlamentu trebali e, o tome porazgovarati. Jer to može biti samo jako korisno. Hvala gospođa Arena, izvolite imati riječ. Osobno ne mislim da postoji neka ideološka rasprava koja se koja, koju se ne treba voditi ovdje u parlamentu. No ono što ne, na što ne pristajem je da neki, kad neki kažu da postoje e, destruktivne ideološke rasprave upirući prstom na druge. Ja mislim da upravo osoba koja je to rekla da ona u sebi nosi tu destruktivnu ideologiju kada naime s jedne strane poredi prava jednih s drugima, na primjer prava e, europljana E, i kada se ta prava porede s pravima drugih, e, ja mislim da je to doista krajnje destruktivno. Dakle, žene koje danas proživljavaju situacije prekarnosti, diskriminacije, gdje god se našle diljem Europe, bile one europljanke ili ne, prava tih osoba treba zaštititi. Dakle, proračunski gledano ja tu neću staviti na jednu stranu jedne žene i na jednu stranu žene koje su europljanke i na druge žene koje nisu europljanke. Ne, za mene su žene žene, ona su ljudska bića i nije mi bitno da li su europljanke ili ne. Na to treba podsjetiti i mislim da brojne europljanke su spremne da se tako što kaže. Nitko ne želi da te žene umiru u iščekivanju zaštite drugih žena. Možemo mi istovremeno zaštiti i europljanke i druge istovremeno, mislim da to treba naglasiti, jer u suprotnom bojim se da ove destruktivne ideologije e, pobjeđuju, a ne konstruktivne ideologije. Ja mislim da smo mi ovdje većinom tu da e, se zalažemo za pozitivni, a ne za negativni aspekt stvari. To želim podsjetiti. Hvala. I zaključno, izvjestiteljica gospođa Mudi može iznijeti završnu riječ. Najviše hvala. Hvala na komentarima kolega, osobito kada se radi o komentarima o amandmanima. Mislim da postoje određena područja u kojima postoje eventualni problemi prijevoda, osobito eh, glede ovoga što je rekla gospođa Gusteres, eh, kada se radi o rodnoj jednakosti, bilo da se radi o prijevodu ili o nečem drugom, mislim da je ključno pitanje naslova. Dakle, ovdje se bavimo s fondovima za rodnu jednakost i tu se spominje o rodnoj jednakosti diljem izvješća, dakle o tome se tu radi. I želim naglasiti da se prethodno odbor složio s ovim naslovom, dakle to nije moj osobni izbor, da stavimo takav naslov u izvješću. Pozdravljam neke komentare koji su izneseni. i uključio sam neke od spomenutih tema u određeni broj kompromisnih amandmana. Želim sam dovezati na činjenicu da se ovdje radi o posezanju postojećih za postojećim fondovima u rashodima Europske unije. Dakle, na primjer, kada se bavimo temom izbjeglica, tu se gleda na fondove koji se troše i to je nešto što je sukladno s temeljnim vrijednostima Europske unije, dakle da se podržava žene koje e, su e, najviše izložene e, riziku. a kao što sam na samom početku rekao, zahvaljujem kolegama na iznesenim komentarima i radujem se daljnjoj suradnji s ciljem ostvarenja uspjeha i nadam se da će odbor eh, to prepoznati i podržati. Hvala. Najviše hvala gospođo Mudi. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o službenom putovanju u Grčku koje je održano u studenom eh, prošle godine. Imamo eh, izaslanstvo koje je putovalo dakle u Grčku. Imate dosije u svom eh, dosijeu. Tu su zaključci koji su izneseni. Ne znam da li se netko želi javiti za riječ s ovim u vezi. Ne, ovdje se radi o razmjeni gledišta, tako da vi jeste zaprimili izvješće, dakle ukoliko se nitko ne javlja za riječ, onda možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. To je točka razno. Nema pitanja dakle, u vezi s ovim službenim putovanjem? Dobro, dakle, kao što rekao, prelazimo sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, sastanak sljedećeg sastanka, dakle, radi se o 25. siječnju u 2017. godine u 9 sati ujutro. Tu se radi o konstitutivnoj sjednici za drugi dio našeg mandata. I završili smo s današnjim sastankom, dakle. Posjećam još jednom, želim svima da ova godina bude uspješna za sve vas, te da uspješno nastavimo s radom. Imajući dakle to na umu, svima vam zahvaljujem i vidimo se na sljedećem sastanku.